Ladies and gentlemen, we are seven minutes after nine, and so we have the main shadows here, so we will start the... Evo vidim da su izvjestitelji u sjeni ovdje, možemo započeti sada naš današnji sastanak. Dobrodošli, imamo malo neuobičajene teme za danas. Izvjestitelj za oba predmeta o kojima ćemo razgovarati prije glasovanja je gospodin Sandor Lunes koji je zapravo u međuvremenu postao ministar obrane u belgijskoj vladi, tako da e, će doći njegov nasljednik, ali će biti primljen tek na plenarnoj sjednici sutra, ali u međuvremenu ću ja kao predsjedateljica i koordinatorica EKR-a govoriti u ime gospodina e, Lunesa i biti izvjestitelj za ova dva predmeta, tako, jer nismo nikoga drugoga mogli naći. Dakle, evo, ja ću sada igrati tu ulogu danas i nadam se da vam neću previše dosaditi. Dakle, prva točka na dnevnom redu je mišljenje Ekona o uspostavi programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća te europsku statistiku. Dakle, kao što sam rekla, gospodin Sandor Lunes je bio naš izvjestitelj i ja ću pročitati jednu bilješku koju on pripremio i govorimo o svojstvu koordinatorice ECR-a i u ime i bivšeg i budućeg izvjestitelja o ovom predmetu. Nekoliko riječi o kontekstu. Odbor Ekon je isključivo nadležan e, za e, tri područja iz ovoga programa, odnosno statistiku, konkurentnost poduzeća i financijske usluge, a naročito za financijsku pismenost u nacrtu mišljenja gospodina Lunes i tako je oba, e, za tri područja. On u prvom redu ističe da Eurostat ne smije postati žrtvom spajanja različitih programa i konkretnije želi ojačati o statistici i to uz pomoć e, pojašnjenja iz Europskog programa za statistiku. A kada je riječ o statistici također e, predlaže jačanje parlamentarnog nadzora i izradu regionalnih statističkih podataka tamo gdje je to moguće. Zatim e, konkurentnost poduzeća. Izvjestitelji predlaže dodavanje drugih izazova iz eh, digitalnog područja i također nadzor, eh, jačanje nadzora parlamenta kada je riječ o rashodima u okviru programa za jedinstveno tržište i kada je riječ o financijskim osudama, gospodin Lunes podsjeća da financiranje neprofitnih organizacija koje se bave financijskom pismenošću treba otvoriti za nove podnositelje zahtjeva koji ispunjavaju kriterije ako se takvi pojave. Uz nacrta e, mišljenja, dakle imamo 88 amandmana e, odbora i sada ću prepustiti zapravo novom izvjestitelju da predloži kompromisne amandmane, no ja smatram da treba istaknuti da brojni amandmani koji su uložili kolege izaze van okvira naših isključivih nadležnosti odbora Ekon i u slučaju takvih isključivih nadležnosti E, ulože se jedan amandman na relevantne stavke koji smanjuje područje primjene za kompromise eura, ali rado ću prepustiti izradu kompromisa novom izvjestitelju koji je svakako spreman i jedva čeka početi raditi s vama na ovom važnom predmetu. Evo toliko o izvjestiteljevim komentarima. Sada ću dati riječ izvjestiteljevo o U ime EPP-a, gospođa Tome. Hvala na riječi. Pa prije bih e, htjela reći da EPP podupire prijedlog komisije, da smatra da je prijedlog dobar i da će donijeti doista konkretne poticaje našim europskim poduzećima. U ime kluba pripremila sam devet amandmana i Dopustite da kratko kažem u čemu je bit naših napomena. Dakle, amandman 29 i 50. Ta dva e, amandmana e, služe da se treba podsjetiti na pravilo konkurentnosti. Dakle, iako je to načelo i u europskim ugovorima zacrtano, smatram da to područje treba naglasiti izrečito. Naime, kod svih skandala kojima smo svjedočili u državama članica u ovom području, posebno je važno da razne poticaje i pomoći koje dolaze iz europskog proračuna ne omoguće e, e, prestupe i prekršaje. Osim toga, program treba podupirati sudjelovanje i to s međunarodno sudjelovanje e, kako bi se jačala konkurentnost. To je ključno za nas. Jer znamo da je unutarnje tržište područje koje se stalno razvija i važno je u cilj programa uključiti nove poticaje koji neće samo poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta, nego ga i razviti. Neki amandmani uključuju i razvoj i provedbu digitalnog unutarnjeg tržišta e, koje, je u današnje vrijeme sve važniji segment unutarnjeg tržišta i stoga je potrebno njega posebno pažljivo razvijati. U tom području vidimo najbrži razvoj i zato smatram da zastarjelo zakonodavstvo koje ne služi tom razvoju može samo napraviti veliku štetu. Evo još nekoliko riječi o Europskoj poduzetničkoj mreži koja je po mom mišljenju vrlo važan e, e, element za male i srednje tvrtke. Ima puno tvrtki koje žele sudjelovati u programima koje ponuđa Europska unija, ali stoga mislim da upravo poduzetnička mreža treba biti kontaktna točka za sve potrebne informacije za male i srednje tvrtke. Hvala. Thank you. No. Hvala. U ime SED-a gospodin Sand. Hvala. Unatoč ovako opsežnom izvješću, mislim da neće biti jednostavno postići sporazum u ovom predmetu. Naravno, razumijemo da prioriteti trebaju odražavati nadležnosti odbora eko na ovom predmetu i u tom smislu moramo se opresno pozabaviti zaključcima o konkurentskoj politici, financijskim uslugama i korištenju statističkih podataka. Kada je riječ o europskoj statistici, imam nekoliko napomena o ulaženja e, u odnosu na izvješće. Amandmani 12, 19 i 23 izvjestitelja e, na neki način zapravo propituju uvriježenu definiciju statistike. Dakle, e, definicija prikupljanja statistike zapravo Treba naglasiti da se ta e, statistika obrađuje, ne prikuplja i zbog toga bih e, htio da se zadrži formulacija komisije u ovom dijelu teksta i htio bih e, zadržati terminologiju iz uredbe 223 2008. godine o europskoj statistici u kojoj jasno stoji da se statistika razrađuje, obrađuje i također objavljuje. Također, program za uspostavu konkurencije je nešto što je dobro došlo s obzirom na to da vrlo često nacionalne vlasti nemaju potrebnih resursa kada je riječ o provođenju automatskih studija i to se odnosi na amandman broj šest izvjestitelja. I također zamolit ćemo komisiju da izradi izvješća o provedbenim aktivnostima kojima se podupire konkurentska politika u ovom programu i također e, možemo priložiti da se osigura dobar nadzor za sve aktivnosti iz programa za jedinstveno tržište i koje potpadaju pod njegovu nadležnost. Dakle, mi podržavamo financiranje sektora malih i srednjih poduzeća, naročito e, kada je to potrebno poduzećima koja se susreću sa preprekama, bilo e, gospodarske, bilo zemljopisne prirode u regijama koje su nepovoljnim položaju. To vrijedi naročito za socijalno poduzetništvo. Također se želimo osvrnuti na financiranje financiranje industrije, ako to nije isključivo naše nadležnosti, to je e, najveći izvor prihoda za mediteransku regiju i treba poticati ovaj sektor kako bi on ostao globalno konkurentan i razvijao se održivo. I na kraju financiranje malih i srednjih poduzeća treba biti u skladu sa e, ciljevima u e, održivog razvoja i UN za održivi razvoj za 2030. godinu i u Europskom socijalnom stupu. I još jedan prioritet mojeg kluba je jačanje pravnih i gospodarskih interesa potrošača i to ćemo e, odraziti u našim amandmanima. Dakle, trebalo bi pojasniti e, razloge za amandman 21. u kojem se brišu svaki spomen e, zaštite potrošača. Mi ćemo se boriti protiv toga i na kraju u prioritetima ovog e, programa e, ima i nekih nedostataka i mi želimo e, promijeniti redoslijed prioriteta u kojima se sada zapravo, dakle želimo dati prednost građanima u odnosu na poduzeća. Hvala. Hvala gospodine Sant. Gospodin Tremoza iz Alda ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim čestitati u prvom redu kolegi Sandoru Lunesu koji je stručno radio na ovom predmetu i bilo mi je zadovoljstvo s njime raditi na nizu predmeta. Dakle, želimo sve najbolje, a također i sve najbolje njegovom zamjeniku koji će nam se uskoro pridružiti. Evo, poštovani kolege, samo nekoliko riječi jer naravno mi iz Aldea uvijek smo zadovoljni predstavljanjem programa koji i jača jedinstveno tržište, tržišno natjecanje i konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća, što je posebno važno. Najbolje europsko postignuće, uspjeh u posljednjem desetljeću je upravo jedinstveno tržište i ono što preuzimaju druge zemlje u svijetu je upravo ovo slobodno područje kretanja ljudi, robe i usluga. Dakle, tako slobodno kretanje osoba, e, robe i usluga između zemalja članice, nešto što se oponaša u svijetu i doista nam je drago što komisija nastoji ojačati i poboljšati ovo jedinstveno tržište i to je naravno u skladu sa našim interesima. Naravno, drago nam je što se posebno spominju mala i srednja poduzeća. Kao što možda znate, poštovani kolege, Naravno, multinacionalne korporacije su izuzetno važne, ali ipak mala i srednja poduzeća najviše pridonose stvaranju radnih mjesta. Ja inače dolazim iz Barcelone i u Kataloniji imamo e, 8.000 multinacionalnih kompanija, ali 500 tisuća malih i srednjih poduzeća koja stvaraju ogroman broj radnih mjesta, tako da nam je drago što komisija smatra potrebnim poboljšati i ojačati i programe edukacije, informacijske alate i e, nove mehanizme kako bi ojačali mala i srednja poduzeća. Mislim da je također važno naglasiti i pitanje europske statistike. Donositelji politika trebaju raspolagati najboljim mogućim informacijama i alatima koji će im pomoći u donošenju odluka. Drago nam je dakle da komisija također nastoji poboljšati, uskladiti i provesti najbolje prakse u vezi sa statistikom diljem kontinenta jer postoje još uvijek velike razlike u kvaliteti statističkih podataka na našem kontinentu i zbog toga nam je to drago i to pozdravljamo i nadamo se da ćemo uspjeti postići kompromise sa drugim klubovima kada je riječ o poboljšanju statistike. I na kraju ne smijemo zaboraviti da u različitim zemljama članicama postoje također i vlade koje se nalaze na razini ispod središnje, dakle regionalne vlasti i tako dalje, koje raspolažu također dobrim uredima za statistiku i to treba također uzeti u obzir kada je riječ o uređenju ovog predmeta na europskoj razini. Evo, veselim se danoj suradnji i hvala svima. Ima li koga u ime zelenih ovdje? Hmm. I postavit ću još jedno isto pitanje. Ima li e, nekoga ispred GUE-a? Nema. Želi se tko javiti za riječ? Ne. Dobro. U tom slučaju kao izvjestiteljica ja ću dati kratak sažetak i zahvaliti svim izvjestiteljima o Sijeni na njihovim komentarima. To sam si detaljno pribilježila kako bi novi izvjestitelj dobio uved u te bilješke, a i naši kolege iz osoblja će se isto za to pobrinuti. Dakle, rokovi za glasovanje na odboru Ekon, dakle glasovanje 10. prosinca 2018. godine i molim vas e, da usko surađujete sa novim kolegom kada on pristigne kako bismo uspjeli ispuniti taj rok. Hvala vam svima na pomoći i zaključujem rad na ovoj točki dnevnog reda i prelazimo na sljedeću točku. Pa sljedeća točka dnevnog reda su propisi o omogućavanju korištenja financijskih i drugih informacija za prevenciju, detekciju, istraživanje ili kazneni progon određenih kaznenih dijela. Pa kao novi izvjestelj eh, također ne može biti ovdje. Ja ću također još jednom eh, uskočiti umjesto izvjestitelja i pročitati Gospodin Luke se ispričava što ne može sudjelovati na sastanku. Zamolio me da pročitam njegovo ime sljedeće. Dakle, zahvaljujem na izvjestiteljima u Sjeni i prethodniku izvjestitelju gospodinu gospođi Lune na konstruktivnom radu, a na istom cilju omogućiti razmjenu informacija relevantnih za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma između nacionalnih financijskih obavještajnih jedinica i drugih nadležnih tijela i istovremeno zaštititi legitimne interese fizičkih e, i osoba i tvrtki i e, konsenzus je postignut u većini točki osim nekih manjih razlika, te se gospodin Duke nada da će kondati široku potporu i tako uspjeti postići ciljeve oko kojih se svi slažemo. To je kraj e, napomena izvjestitelja. Izvjestitelj smjeni izvo, sjeni, izvolite. Dakle, pa gospodin e, Tom e, van den Kandelare, ne, gospodin kofer za SED e, ili netko drugi za SED ako nema gospodina Kofeda. um, our uh, shadow, uh, Mr. Kofod. Naš izvjestitelj je u smjeni, gospodin Kofod, zahvaljuje izvjestitelju i u ime kluba e sed a Htio bi iznijeti uh, neke iz napomene. Dakle, drago nam je što je pronađen kompromis na, za najveći dio teksta. E, tekst je znatno ojačan od e, izvornog nacrta. Doprinijeli smo nizom amandmana i drago nam je što možemo vidjeti da su većina njih sada odražene u tekstu. Osiguravanje učinkovite suradnje između zemalja članica i njihovih e, tijela u prevenciji, detekciji, istrazi i kaznom progonu financijskog kriminala veliki prioritet za naš e, klub, prioritet koji je također usko povezan sa našim e, drugim radom i u ovom odboru i u e, odboru Taks. time idemo korak dalje u jačanju europske suradnje u prevenciji privrednog, odnosno financijskog kriminala, što je potrebno nakon posljednjeg niza skandala s pranjem novca oko europskih banaka i znamo da u većini tih slučajeva neučinkovita suradnja između nadležnih tijela odgodila ili obstruirala je i detektiranje istrago tih kaznenih djela, stoga se veselimo brzom usvajanju i provedbi ovih novih ojačanih odredaba o brzom i učinkovitom razmjeni ključnih informacija o kaznenim dijelima financijske prirode. Pa ako mogu dodati još što je rekao gospodin Kofert, nama je ključno da ovo zakonodavstvo nerazvodni bilo koje postojeće zakonodavstvo koje smo i mi ostvarili kod EMLDA 5, na primjer, a to se odnosi i na neke rasprave koje se još teku u drugim e, odborima e, nacionalne financijske obještene jedinice možda imaju dobro, dobre uspjehe, no trebamo zajedno raditi i e, posebice u odnosu na razmjenu informacije između financijskih obavještajnih jedinica. Pitam ima li sada, pitam predsjedateljica, ima još nekoga ko želi nešto dodati? Ukoliko ne, hvala. Glasat će se u Ekonu danas, sada u nastavku. Hvala. E, za pet minuta nastavljamo dalje s glasanjem. Hvala. Hvala Hvala Okay, Evo možemo nastaviti dalje, možemo nastaviti s glasanjem, malo smo se okupili, evo kratki su glasanje pa nećemo valjda previše vremena potrošiti na to, ali za početak e, želim doktoru Lenu e, sretan, sretan rođendan. Evo da isprobamo radili nam e, glasačka aparatura. Testno glasanje. Sven, Sven. Oprosti, prije nego što glasamo, samo sam htio reći da sam e, doista zabrinut e, jer ovaj parlament čini se na putu toga da prihvati prijedlog CNS koji će izmijeniti e, zakone koje smo izglasali prema e, članku 121.6 ugovora, posebice što se tiče srednjeročnog proračunskog cilja i drugih propisa, naime financijskih propisa i prihvatio e, i sada se to radi na temelju drugog pravnog temelja članak 126.14 što bi zapravo značilo da nešto što smo izglasali u suodlučivanju će biti e, sada prebačeno u pristup temeljem mišljenja. I ako e, parlament želi sada prihvatiti taj e, ograničeni pravni temelj, ja ću onda tužiti parlament za ograničavanje našeg prava kao zastupnika za po, za, za kršenje prava suodlučivanja koje imamo prema ugovoru. Hvala gospodine Gigold. E, pre, e, predsjedništvo će to prepustiti tajništvu da postupi kako je zatraženo. E, te smo glasanje. Molim da registrirate svoje glasačke kartice. So I've got two cards missing dva, e, dvije kartice još nisu glasale. Um, I Aha, oprostite, znači vi ste zaboravili glasačku karticu. U redu pa ćemo svaki puta dodati e, vaš glas kada je bitno za rezultat. E, I sada još jedna kartica koja je aktivirana nije glasala. E, a sada jesmo, svi znadete, sada koristite karticu, odlično. Pa možemo krenuti sa glasanjem o prvoj točki, to je nacrt izvješća gospodina gigalda utvrđenje programa Fiskalis za suradnju u području oporezivanja, amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani. A, morat ću provjeriti elektronički. Oprostite, ovo mi je prvo glasanje kao predsjedateljice, a znate da od ovuda ne brojim tako brzo i dobro, pa za svaki slučaj. Otvaram glasanje. Zatvaram. Okay, so the vote is rejected. Odbija se 16 za, 19 protiv, e, amandman 9, povučen, 67 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 74 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje elektronički. Zatvaram. Odbija se 21 na 24. Kompromis B. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis C. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis D. Tri usmena amandmana. E, imali prigovora na usmeni amandman? E, u tom slučaju tko je za? Prvi amandman. Protiv? Suzdržani? Usmeni amandman usvaja se. Drugi? Drugi amandman. Tko, je za? Protiv? Suzdržani? morat ću to provjeriti. Možemo li provjeriti drugi usmeni amandman? Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Treći usmeni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moram to provjeriti. Otvaram glasanje elektronički. Zatvaram. velikom većinom <laughs> se usvaja. Žao mi je što nisam to vidjela, oprostite. Možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Kaže tajništvo da ako želite glasati za cijeli eh, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 96 za. Protiv. Suzdržani. E, e, odbija se 99. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis F za. Protiv. Suzdržani Usvaja se. Kompromis FA za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. E, amandman 103 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis G za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 13. E, budžet za, protiv, suzdržani. Morat ćemo to provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 109 za, protiv, suzdržani. E, morat ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 110. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 112 s usmenim e, amandmanom zelenih. Ima li prigovora na usmeni amandman? Ako ne, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. Oprostite, usvaja se, kaže predsjedateljica. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis e, i A za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, Provjera. Otvaram glasanje. Closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis M za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani. Možemo provjeriti, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 65 za. Protiv. Suzdržani. Provjeravamo. Otvaramo glasanje. Zatvaram. Odbija se. 66 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Glasamo o cijelom izvješću sa izmjenama pojedinačno, poimenično. Otvaram glasanje elektronički, zatvaram. Dakle, usvaja se. Znači, idemo na plenarnu sa ovime. Zahvaljujem drugo glasanje. Jačanje fiskalne odgovornosti u srednjoročnoj proračunskoj orijentaciji u državama članicama. Prvi dio. E, osam, devet, to je poimenično glasanje. Otvaram glasanje. The vote Zatvaram glasanje. Mm, odbijeno. E, po savjetu kolega, to je bio amandman koji je odbijen. I sada idemo dalje po glasačkoj listi. Kompromis osam. za, protiv, suzdržani, provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis B za oprostite e, kontrolirajte me amandman 39 kompromis je odbijen za protiv suzdržani provjera otvaram glasanje zatvaram usvojeno. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvojeno. članak 2 broj 42 za zahtjev je za odvojeno glasanje 42 za protiv suzdržani moramo provjeriti. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis C za. Protiv. Suzdržani. Opet provjera. Neki čudni brojevi se javljaju. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 45 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 46 za. Protiv. Moram provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Mm, uvijek je e, rezultat tjesan, pa trebamo provjeriti odbijeno. 47 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 48 za. Protiv. Suzdržani. Opet provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 49 za. Protiv. Provjera provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 50 za. Protiv. Suzdržani. Opet provjera. Veliki klubovi nisu baš predvidivi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 51 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis D za protiv suzdržani usvojeno. 54 za, protiv, suzdržani, provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 55 za, protiv, suzdržani, provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 56 za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je isto, ali provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis E za. Protiv. Suzdržani usvojeno 57 za protiv suzdržani provjera otvaram glasanje zatvaram glasanje odbijeno 58 za protiv suzdržani odbijeno 59 za protiv suzdržani provjera otvaram glasanje zatvaram glasanje odbijeno kompromis F za protiv suzdržani provjera molim Otvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 60 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje jednaki broj za i protiv odbijeno 61 za protiv suzdržani provjera otvaram glasanje zatvaram glasanje odbijeno amandman 62 za protiv suzdržani provjera Molim, budite srpljivi, na sve strane vidim ruke. Provjera. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 63 za, protiv, suzdržani, provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 64 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 65. Provjera. Provjera. 64 provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 65. Za. Amandman 4. Za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 65 za. Nemam ruku za 65. Jedna, teško mi je, imam gotovo jednak broj glasova u svakom glasanju. Teško mi je. Mislim da će najbolje biti da sve odradimo elektronički. Evo, 65, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 66. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis G. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Jednaki broj glasova za i protiv. Odbijeno amandman 5. Otvaram elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje odbijeno 67 elektronički otvaram glasanje zatvaram glasanje odbijeno kompromis H elektronički otvaram glasanje vote is closed Zatvoram glasanje. Usvojeno. Amandman 72. Elektronički. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 77. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 708 za. E, Otvorim glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 79 za. A, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 80. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 81 za. E, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 82. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 83. Ot, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 85. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 86. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis I. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 87. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno 88. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno kompromis J. Elektronički otvaram glasanje. Zatvaram glasanje odbijeno jednim glasom. Uvodna e, izjava 84. E, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno jednim glasom. Kompromis K. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis L. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno jednim glasom. Amandman 16. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 17. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis M. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ne, rešeno, odbijeno. 18 za. Otvaram glasanje, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 19. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis N. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Mm. Dvadeset Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 21. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje and that's rejected. Odbijeno. 22. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno. 23. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno. 24. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno 25. otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno 26. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno 27. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 28. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 29. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Nerješeno. Odbijeno. 30. Otvaram glasanje. Vote is Zatvaram glasanje. Opet nerješeno, odbijeno. 31. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 32. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno. Kompromis O. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno jednim glasom. 34. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Kompromis je e, otpao. Moramo stoga glasati za 30. odvojene. 35, 36, 33. postupovnog razloga za ovo 33. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 34. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 35. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis P. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 36. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 37. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 308. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje usvojeno. Can I ask the Je, pitam izvjestitelja, usmeni amandman je povučen. E, uvodna izjava, amandman 13, otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno. Amandman 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Poimenično glasanje o tekstu s amandmanima. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Neriješeno. Jednaki broj glasanja, glasova, oprostite, i stoga je izvještaj odbijen. E, publika koja gleda e, mora znati da odbor nije usvojio izvještaj treće glasanje današnjeg jutra. E, e, prijedlog komisije ostaje stoga. I e, e, to je malo složenije nego samo mišljenje. mi ćemo se posavjeti o, tome i izvijestiti odbor o tom mišljenju. Ne znamo da li ćemo ostaviti ovo prijedlog komisije jer mi nismo usvojili mišljenje ili izvještaj. Treće glasanje, zajednički sustav PDV-a. Primjena mehanizam prijenosa PDV-a. Otvaram glasanje. Hoćeš ti? Ako se pitate zašto ovo čekam, čekam da svi e, unesu svoje glasove, dakle, tim prije što to učinite, onda ću <laughs> ja moći zatvoriti. Dobro, zatvaram glasovanje, odbija se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 5. Ne, idemo na amandman 32 jer je 30. usvojen. Dakle, amandman 32. Tko, je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 33 za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. Še se razmatra, dakle 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani odbija se. 11 za, protiv, suzdržani usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, e, su identični. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbijeno jasnom razlikom, ali niste pokazali isto kada smo glasovali podizanjem ruku. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, usve se. 15 za, protiv, suzdržani, usve se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. Lakše mi je kad vidim koordinatore koji pokazuju kako treba glasovati. Dakle, odbija se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 se ne razmatra, 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne izjave. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. se ne razmatra. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26. se ne razmatra. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasovanje o prijedlogu komisije s izmjenama i dopunama. Otvoram glasovanje. closed. Zatvaram. 24 glasa za, 7 protiv, 16 suzdržanih, dakle usvaja se. Hvala izvjestitelju. Sljedeće, pranje novca. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman osam za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se sa dva glasa razlike. Dakle, imamo isto tako dosta čudnu raspodjelu tako da ću zatražiti elektroničko glasanje za sve. Dakle, amandman deveti. Otvoram glasovanje. Zatvoram. To nisam morala provjeravati. Dobro, pokušat ćemo opet dizati ruku. Amandman deseti za protiv suzdržani usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani. E sad moram provjeriti. Otvoram glasanje. Vote is closed. Zatvoram. That's adopted. Usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 za, ne, on je povučen, dakle kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, su, suzdržani usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis E za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 60 za, protiv, suzdržani usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 se ne razmatra, dakle 63 za, 63 za, protiv, suzdržani. It falls. Compromise, uh, amendment 64, those in favor? 64 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Adopted. Usvaja se. 66. 66. Number, amendment 66, those in favor. 66 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvoram. Adopted. Number 67. Usvaja se 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Adopted. Usvaja se. Those in favor. Kompromis G. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, provjera. And the vote. glasovanje. Close the vote. Usvaja se 76 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 2, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis i za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, u se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39 za, protiv, suzdržani usvaja se 40 za protiv suzdržani odbija se 41 za protiv suzdržani usvaja se 42 za protiv suzdržani provjera otvaram glasovanje Vote is closed. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. I sada prijedlog komisije sa izmjenama i dopunama poimenično otvoram glasovanje. Vote closed. Zatvaram. 43 glasa za, nijedan protiv, dva suzdržana. Usvaja se. Hvala izvjestitelju. Sljedeće je godišnje izvješće SBA, je gospodin Mato. Amandman 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 94 za, protiv, suzdržani, provjera, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 95 za, Dobro, 95 je obuhvaćen prethodnim, dakle 96 za, protiv, suzdržani odbija se, 97 za, protiv, suzdržani odbija se, kompromis E za, protiv, suzdržani usvaja se, 111 za, protiv, suzdržani odbija se. 113 za, protiv, suzdržani odbija se. 115 za, protiv, suzdržani odbija se. 117 za, protiv, suzdržani odbija se. 118 za, ne, 118 je obuhvaćen prethodnim, dakle kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137 za, protiv, suzdržani, odbija se. 141 eh, za, protiv, Suzdržani? Provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se. 142 za. Protiv. Suzdržani provjera. Još jednom otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se. 143. A ne, sada moramo glasovati o izvornom tekstu. Dakle, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 143 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis I za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis o održivosti, dakle, com sustainability. Meni sad treba održivost. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis J za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. 167 je obuhvaćen, ništa. Dakle, kompromis stavak 13. E, sada biste namjerno otežali život za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvaja se. 175 za, protiv, suzdržani, odbija se. 177 za, protiv, suzdržani, odbija se. 178 za, protiv, suzdržani, provjera. Vote is open. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram, odbija se. 179 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis M za, protiv, suzdržani, usvoja se. 183 za, protiv, suzdržani, usvaja se, ali ipak ću provjeriti jer mi nije baš sasvim jasno. In fact, I can now see it's overwhelmingly adopted, but close the vote. That's 30 in favor. One eight... Usvaja se 184 za, protiv, Suzdržani odbija se 186 za, protiv, suzdržani odbija se, 187 za, protiv, suzdržani, usvaja se, za, protiv, suzdržani, odbija se, 189 za, protiv. Prvo je reći. otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 190 za, protiv, suzdržani. Odbija se 191 za, protiv, suzdržani. Odbija se 192, ne, prije toga izvorni tekst. Stavak 16 za, protiv, suzdržani. usvoja se 192 za, protiv, suzdržani. Provjera. Otvoram glasovanje. Ah.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 Usvaja se. 197 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 201 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis O za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis P za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis Q za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 226 za, protiv, suzdržani odbija se. 227 za, protiv, suzdržani odbija se. 214 za, protiv, suzdržani odbija se, ali provjerit ćemo. 214 otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 216. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis R. Za. Sa usmenim amandmanom, mislim. Ima li prigovora na usmeni amandman? Zapravo dva usmena amandmana. so we need to vote. Dobro, i moramo zasebno izglasati usmene amandmane. Prvi, tko je za, drug, protiv, suzdržani, ali provjerit ćemo elektronički. Za prvi usmeni amandman glasamo. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Dobro, glasamo za kompromis u cijelosti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. EPP e je teško vidim e, što pokazujete. Možete mi jasnije pokazati? Možda neko može pomoći. 228 e, za, protiv, suzdržani usvaja se. Izvorni tekst. Stavak 21 za, protiv, suzdržani usvaja se. 230 za, protiv, suzdržani. Morat ćemo provjeriti, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbije se. Dobro. Jasno, molim da mi pokazujete amandman 1. E, za, protiv, suzdržani usvaja se. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani. Moram provjeriti. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se amandman četiri za, protiv, suzdržani. Ha, vidim samo dio onih ruku koje trebam vidjeti pa moramo provjeriti. Provjeravamo elektronički. Zatvaram glasanje. Odbija se.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 protiv, suzdržani, odbija se, 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 12 za, protiv, suzdržani, odbija se, 13 za, protiv, suzdržani, odbija se, 14 za, protiv, suzdržani, odbija se,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 suzdržani, odbija se. Kompromis S za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za. E, Alde, ne vidim što pokazujete. Za, protiv. Moramo to provjeriti. Elektronički 27. Close the vote. Zatvaram. Odbija se. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. V za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis duplo veza, protiv, suzdržani, usvaja se. X za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani odbija se, y za, protiv, suzdržani usvaja se, kompromis z za, protiv, suzdržani usvaja se, 48 za, protiv, suzdržani usvaja se, 49 za, protiv, suzdržani usvaja se, 50 za, protiv, suzdržani Odbija se. Izvorni tekst za protiv. Suzdržani usvaja se. 51 za protiv. Suzdržani usvaja se. 53 za protiv. Suzdržani usvaja se. 54 za protiv. Suzdržani. E, morat ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se e, poimenično za tekst sa izmenama i dopunama. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 39 na 2, 3 suzdržana. Hvala izvjestitelju i konačno izvješće za glasanje danas. E, gospodin Torvas, Bankovna unija, godišnje izvješće, nacrt izvješća. Odmah prelazim na kompromis A. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. B. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. C. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. D. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. F za, protiv, suzdržani, usvaja se. G za, protiv, suzdržani, usvaja se. H za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92 za, protiv, suzdržani, no morat ću provjeriti, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis je. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. kat Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. L. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. M. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 115, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 118 za, protiv, suzdržani, provjeravamo, možemo li elektronički. Zatvaram usvaja se. Kompromis N, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis O za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis P za, protiv, dakle za još jednom, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis Q za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136 za, protiv, suzdržani usvaja se. 141 za, protiv, suzdržani usvaja se. 143 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis R za, protiv, suzdržani usvaja se. 113 e, za, protiv, moram provjeriti, dakle otvaram glasanje. Zatvaram. Odbije se. Kompromis RA za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, odbija se. 154 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis S za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 163 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis T za, protiv, suzdržani, usvaja se. 168 za, protiv, suzdržani, odbija se. 171 za, protiv, suzdržani, provjeravamo, otvaram. Okay, it's fairly obvious it is rejected from here. Odbija se, sada kad vidim. 170, <laughs> tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, izvorni tekst, to je stavak 22, izvorni tekst, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, 172, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, kompromis uza, protiv, suzdržani, usvaja se 183 za, protiv, suzdržani, odbija se 184 za, protiv, suzdržani, odbija se 185 za, protiv, suzdržani, odbija se 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se izvorni tekst. Odne izjave 1, Glasamo skupno, uvodne izjava 1, 2, 3, 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava 5, amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava 6, izvorni tekst, e, uvodna izjava 7 zajedno. A tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava 8, amandman 4. Izvorni tekst, oprostite, znači uvodna izjava 8, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava 8a za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst, e, uvodna izjava 11, e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, skupno 6 do 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne izjave, amandman 11. Dobro, amandman 10. Dakle, uvodna izjava 11. Amandman 11 za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, možemo li provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Izvorni tekst. So, amendment Amandman 18 za, protiv, suzdržani, odbija se, 19 za, protiv, suzdržani, moramo to provjeriti, otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 20. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo ponovno. Otvaram glasanje. Vote closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 21. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst. 26 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, provjeravamo. Close no. Close vote. Zatvaram, odbija se. 32 za, protiv, suzdržani. Ponovno provjeravamo, otvaram glasanje. Close the vote. 27 in favor. 27 za, 14 protiv. Usvaja se 33 za, protiv, suzdržani usvaja se 29 za, protiv, suzdržani provjera. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Adopted. Usvaja se. 30 is falling, so 31. 30 e, se ne 31 za, protiv, suzdržani, odbija se, 34 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. It's, it is rejected, you are right. Odbija se. Close the vote. Overwhelmingly rejected.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 draft report I apologize. I am reading what's on my piece of paper, not uh, what I... nešto krivo, nešto krivo čitamo, prosto, prosto, kaže predsjednica. E, e, žao mi je, evo kao predsjedavateljica se očigledno ne iskazujem baš naročito. Dobro, evo, a, e, poimenično, da, da, poimenično otvaram glasanje. I've got two more waiting to vote. One is myself. <laughs> okay, the vote is closed. Okay, Zatvaram glasanje. Usvaja se 35 na 5. Niko suzdržan. Čest, čestitke izvjestitelju. So I am now going to suspend the econ A sada pet minuta pauze dok ne krenemo u zajedničkom eh, budget icon u 11. Eh, hvala na strpljenju što ste preživjeli sa mnom moje prvo predsjedavanje glasanjem. Hvala vam.